I think we can start. Mislim da možemo započeti. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kollegen. Poštovane dame i gospodo, drage kolege i kolegice, srdačno vas pozdravljam na našem današnjem sastanku. Dnevni red ste zaprimili, ako nema nikakvih e, primjedbi onda možemo, ga možemo usvojiti ovako. Ne vidim primjedbi. S time da je usvojen, prelazimo na točku dnevnog reda broj 2, to su preporuke Europske komisije o pregovorima o TTIP-u. Izvjestitelj je Wim van de Kamp iz EPP-a. Ovo mišljenje odboru INTE je važno kako bi naglasili kolika je važnost e, sektora prometa u transatlantskom odnosu, prije svega kada se radi o ograničenjima veznih uz ulaganje i kabotažu sa američke strane, ali isto tako i kada se radi o pitanjima sigurnosti i regulative, kako u e, pomorskom, tako i u zakoplovnom prometu. Imamo sve skupa 76 amandmana o kojima danas trebamo raspraviti, to je dosta, ali ipak moglo biti još i više. Mi smo govorili o ovome i u drugim formatima, to nije jednostavno i stoga me zanima kako ćemo to sada uspjeti obaviti. Prvo ću dati riječ izvjestitelju gospodinu Vimde Kampu. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Kao prvo, pa dobar dan. Htio bih kao prvo pa zahvaliti kolegama iz SMA u Sjeni na njihovom sudjelovanju u izradi ovog mišljenja, na njihovom kritičnom razmišljanju i zato što su podnijeli i ovih 76 amandmana. Prošlu srijedu popodne smo u Strasburgu imali sastanak iz u Sjeni i e, svi klubovi zastupnika su tada bili e, prisutni osim neovisnih članova na tom smo sastanku obavili prvi krug razgovora o samom sadržaju i o kompromisnim amandmanima. Ti novi kompromisni tekstovi, e, njih smo poslali danas ujutro. I sve ono što je sada podcrtano, to su sada ti kompromisni amandmani koji su proizašli sa sastanka sjede popodne. Imamo dva problema vezano uz ovaj dosije. Kao prvo, pitanje vezano s to što mnogi kolege imaju općenita pitanja vezano uz TTIP. I oni misle da su ti amandmani nešto što je primjerno da stoji u na, mišljenju našeg odbora. To mi se čini malo problematičnim jer mislim da bismo u glavnom tekstu trebali imati općenita razmišljanja, ali da takva razmišljanja ne spadaju u nacrt mišljenja za našeg odbora. No dobro, ustvrđujem isto tako da kada se radi o standardima, o odredbama iz e, zakona i pravila u radu, da tako nešto na primjer, može biti sastavni dio našeg mišljenja. Na primjer, kada se radi o socijalnom dumpingu, o sustavu prijevoza. To su vrlo važna pitanja, a e, kod uvodne odredbe broj 2 smo isto tako razmislili o zaštiti ulagača, jer pri e, raspisivanju javnih natječaja u Sjednim američkim državama tu postoje jasni problemi i to je nešto što je čvrsto povezano sa TTIP-om. Mislim da eto sam ovo trebao kratko naznačiti kao uvod, a nadam se da će se moji kolege na to referirati i da ćemo zatim još jednom razgovarati s Tanišom ovome. Inače želim se zahvaliti Tanišu zato što me ono dobro pratilo u mom radu. Mi ćemo zatim e, to dovršiti, a sljedećeg četvrtka ujutro 26.3. ćemo glasovati o tim kompromisnim Hvala sada gospodin Ertog u ime Leichtfrieda. Da, dobro jutro. Naime, Vim gledao sam u krivom smjeru, jer kada eto, pogledam u tom smjeru, onda, eto. Kao što sam, e, kao što već neko rekao, moram ispričati kolegu Lajstrida i mogu izneti stav u ime socijaldemokrata. Mogu vas obavijestiti o tome da smo mi s naše strane vezano uz ovaj nacrt e, mišljenje smatrali dobrom prilikom da ukažemo na važnost, ponovno na važnost e, sektora prijevoza. To je točka koju po našem mišljenju treba još jače uključiti. Sve o svemu smo zadovoljni sa ovim nacrtom i stoga ovom prilikom želimo ponovno još jednom srdečno zahvaliti prije svega mu ja želim zahvaliti našem izvjestitelju je de Kampu, no ipak mi moramo još izraditi nekoliko kompromisnih amandmana što se tiče glavnih normi Međunarodne organizacije rada, čija ratifikacija i primjedba, a i još radni standardi, e, nisu do sada još uopće uključeni u kompromisnim amandmanima. Zahtjev da dođe do sankcija pri prekršajima, to je nešto što izvjesel nije uključio u, u nacrt mišljenja. Kod regulatorne suradnje isto tako mi želimo da se jasno naznači da ne mogu se snižavati standardi Europske unije, a isto tako imamo i e, pitanje vezano za regulatornu suradnju. Što se tiče rješavanja sporova između ulagača i država, to može biti važno i pri ovakvim regulatornim pitanjima i tu je naš stav, stav socijaldemokrata vrlo jasan. Mi smatramo da u sporazumu između SAD-a i Europske unije, to ne treba biti sastavni dio. Što se tiče kompromisnog amandmana o javnim uslugama, tu bismo htjeli imati još i snažnije snažnu formulaciju, tako što ćemo reći da ne želimo nikakav hibridni pristup, nikakve negativne liste, niti nikakvu takozvanu ratchet klauzulu. Isto tako tražimo još jedan važan dodatak, politički manevarski prostor za izgradnju i održavanje javnih usluga. Tu kažemo da njih nipošto ne smijemo ograničavati u okviru ovog sporazuma. Bilo bi poželjno kada bi izvjestitelj naše primjedbe u svom daljnjem radu u izradi kompromiska amandmana mogao uključiti. Ako tome bude slučaj, onda ćemo na kraju imati e, dobar i uravnotežen kompromis i imat ćemo dobro, dobro mišljenje odbora za promet kojeg ćemo moći uputiti e, izvjestitelju Beandu Langeu u odboru INTA. Toliko o doprinosu Kluba zastupnika okreta. Hvala lijepa. Hvala lijepa. Jackie Foster je sljedeća. Da, hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Hvala i našem izvjestitelju gospodinu Van de Kampu. Imali smo konstruktivan sastanak i zasigurno je niz točka kojima smo raspravili sada ovdje doživjelo e, i referencu u našem mišljenju. Naravno, poslijete se da to usuglasi. Što se nas tiče, imali smo nekoliko područja na koje po našem mišljenju samo previše naglaska. Kao prvo, neki od socijalnih aspekata. Ne radi se o tome da ne podržavamo dobre norme i uvjete zapošljavanja, ali ovo je nacrt mišljenja odbora za, za promet, a naravno će odbor za zapošljavanje imati što što za reći upravo o tome. To je dakle bila prva točka ali dio, dio ovih promjena u 1a su nam prihvatljive. Što se tiče 3, o tome smo imali raspravu jer e, naravno kada pogledamo e, vlasništvo, onda znamo da je to uvijek bila dosta problematična točka između odnos, u odnosu između Europske unije i SAD-a, došlo do nekog obješanja, ali ne mnogo. Što se tiče kapotaže ili sloboda, to nam je važno, a kao što sam rekla na sastanku iz u Sjedi, to je zapravo nešto što ide u oba smjera, jer američke zračne kompanije ne dobivaju te slobode o za koje mi govorimo da, nam, da ih nemamo u Sjedinjeničkim državama. Zbog toga je došlo do uspostava ovakvih e, vrstih alijansa. Ako mi kažemo da mi nemamo pravo napraviti neke stvari u te, u Treba se tako reći da ni oni ne mogu, ne mogu sve raditi u Europi, to je činjenica. E, kontrola vlasništva mislim da je važnije zapravo pitanje kada se radi o e, sporazumu o zakupnim uslugama. Inače, općenito rečeno o promjenama, mislim da je izvest napravio dobre promjene, da nas da su dobar, zatočio na područja koje su i nama važna i stoga mislim da ćemo morati podnijeti samo nekoliko izmjena u ime Kluba zastupnika Hvala lijepa izvjestitelju. Hvala, sada Gizine Majsner. Hvala vam lijepo gospodine predsjedavatelju, hvala još jednom s moje strane, izvjestitelju Vimu Van de Kampu, on to već zna. Ja sam unaprijed rekla da je ovo e, izvestno mišljenje i zbog toga nisam podnijela niti jedan amandman, zato što se zapravo slažem sa svima što je on napisao. Sada e, smo zaprimili još neke amandmane, pa iz mog kluba zastupnika Dominik Rike je primjerice podnio neke amandmane. O nekima smo već i pregovarali i vi moram ti da se to dobro pripremio, da je to dobro išlo i ti si još sada isto tako tu uključio razmišljanje mišljenja iz različitih klubova zastupnika i njih si ugradio. Ja mislim da je ovo ovako kako je sada vrlo teženo i ja zapravo e, bih htjela samo jednu stvar tu promijeniti. U prvom dijelu smo govorili o tehnologiji, to je samo po sebi razumljivo, tu niko nije bio protiv. U 1a smo govorili o zaštiti podataka i zaštiti privatnosti, to je uneseno, rekli smo da je da bi trebali spomenuti raspravu o evidenciji imena putnika, mislim da je to dobro. Što se tiče onoga što je kolega Ertug i Međunarodne organizacije rada, mislim da ovo ne moramo uključiti. Mislim, ja, se, ja sam se time i bavila, ali mi smo ovdje odbor za promet. I baš zato što će svaki odbor zadati mišljenje o ovome, bi se trebali sredoći na ono što se tiče našeg vlastitog područja, a već smo rekli da naglašavamo važnost e, dobrih uvjeda i standarda za e, e, radnika u toj, u toj grani, mislim da je to dobro. Mi želimo dobre uvjete rada, ali mislim da ne bismo trebali to proširiti. Zatim po dva imali smo prijedlog da uključimo ISDS, no mislim da je ovo dobro ovako uključeno kako jest, to je uravnotežena formacija gdje kažemo da, to je točno i o tome smo pričali, da ISDS se može odnositi i na sektor prometa i zbog toga to trebamo ovdje spomenuti, iako smo načelno rekli da se slažemo da se može mnogo toga općenito reći o TTIP-u, ali da to općenito zapravo ne spada u ovaj nacrt već samo ono što je vezno uz nas. Što se tiče značnih prijevoznika, ja se uvijek tu pomalo ljutim što smo mi u nedostatku pred američkim partnerima. Mislim da s ovime nećemo učiniti velik korak unaprijed, ali ipak možda bismo to trebali pokušati, jer doista ovdje ne pregovaramo na jednakoj razini, već mi sa Europske strane uvijek dobijamo nešto manje od američke i to nije u redu. Isto tako smo uključili nešto u podbroj 5, to je Dominik napravio gdje smo e, rekli da nam je malo teško pregovarati ovome zato što imamo federalni sistem, a pod 5a imamo taj dvostoki rad, e, to su zeleni prije svega htjeli unijeti, e, gdje smo mi jasno da, to ne, da ne želimo takvo stanje i kada sad pogledam što smo sve dogovorili na sastanku izvesti u sjednu, moram reći da je to bilo stvarno izvrsno i da mi se jako sviđa Vim. Hvala. Hvala Meja Kilom ili da. Hvala. Ja govorim u ime jedne kolegice, te ću govoriti na engleskom, zato što sam zaprimila njene, njene primjedbe na engleskom. Ona se ispričava što ne može biti prisutna i zahvaljujem Vimu van de Kampu na e, njegovom konstruktivnom sradnju. Evo sada njena poruka. 1998. je zdrav razum prestao i multilateralni sporazumi o ulaganjima su počeli. I sada moramo ponovno učiniti sav napor kako bi jasno predstavili i razjasnili javnosti e, ovo vrlo netransparentno pregovaranje o ttp u Kriza koja zahvaća Europe čini se da je pogodno tlo za ovakve poteze, za ojačavanje gospodarskog rasta i stvaranja radnih mjesta, da se provode novi regulatorni okviri koji će biti skrojeni po mjeri transnacionalnih kompanija. To su ugovori koji jako ugrožavaju suverenitet država i koje potiču ekstraktivni gospodarski model gdje imamo gospodarsku oligarhiju koja vrši političku moć kako bi imala kontrolu nad resursima a u jednoj pravednoj gospodarstvu ta dio resursi pripadaju svima. No, taj sporazum, e, tu se ne radi samo o tome da žele uzupirati političku moć, taj sporazum žele uzupirati druge moći, tako što će se stvoriti mehanizmi za rješavanje rasprave između suverenih država i ulagača, poput e, načina rješavanja sporazuma ISDS-a između država i ulagača, to je nedemokratski mehanizam i zbog toga neprihvatljiv. U sektoru prometa kao i u drugim sektorima i granama gospodarstva regulative koje idu na ruku velikim kompanijama potiču to da mala i srednja poduzeća se nalaze u sve nestabilnoj situaciji, da se ugrožavaju standardi vezni uz kakvoću i zdravstvo, ugrožavaju i javne usluge, a one su iznimno važne kada govorimo o prometu te osiguravaju teritorijalnu koheziju. Ne možemo prihvatiti sporazume slobodne slobodnoj trgovini s kojima ćemo kao rezultat imati porast nejednakosti, nestabilno zapošljavanje, nesigurnost e, ili oštećivanje okoliša. I dok je dakle sada dok su dakle pregovori o TTP-u tajni, mi tražimo transparentnost kako bi ljudi znali koje, koje će okolnosti dovesti do ovakvog sporazuma prije nego što se donese kakva odluka. Mi smo obavezni zahtijevati da se svaka vrsta regulative koja bi dovela do daljnjeg nazdovanja različitih uvjeta, okoliša, transporta, sigurnosti ili prava građana i građanki, da se to ne odobri. Hvala i sve najbolje od Tanje. Hvala Karima Deli, će sada zaprimiti riječ, ona je upravo sada pristigla, izvolite. Hvala vam gospodine predsjedavatelju. U ime mog kluba zastupnika želim ispričati kolegu Baska koji nije mogao biti danas ovdje. Ono što vam mogu reći jest da je politička linija ovog nacrta mišljenja tako da uključuje čitav niz kompromisa koji su dosta pozitivni, prije svega za naš klub zastupnika, bilo da se radi o okolišnim aspektima ili o standardima, prije svega kada govorimo o vozilima. No, to, da uključuje uključuje sve one standarde vezano uz eh, načelo reciprociteta prava koje su sasvim dio unutarnjeg tržišta, bilo da se radi o pravima putnika, o odredbama o buci, E, ili o tematici zračnih luka. Također možemo reći da bi ipak trebali pojačati još određene aspekte, prije svega kada govorimo o transparentnosti, Što se tiče prava građana, tu trebamo naglasiti u sporazumu TTP-u važnost sektora prometa, ali isto tako i pojačati određene aspekte poput klime, sigurnosti pa i okoliša i jasno pokazati koliko jako bismo trebali imati gospodarski napredak, ali uz održiva radna mjesta. Kada govorimo o održivosti radnih mjesta, onda govorimo o kvalitetnim radnim mjestima, o radnim mjestima koji se ne mogu premjestiti a isto tako trebamo staviti naglasak na ono što mi imamo kao niz standarda, prije svega vezanog uz eh, vozila i da se trebamo pobrinuti da kada govorimo o emisijama ugljičnog dioksida da onda ne smijemo zaboraviti da je to usko povezano sa pitanjem prometa. Hvala vam lijepa gospodine predsjedavatelju. Hvala lijepa. Sljedeći govornik je Roza Danato. Hvala. Želim zahvaliti izvjestitelju na kompromisu koji je uspio iznaći. No, mi smo prisiljeni ponoviti da se protivimo u osnovi TTIP-u i u području prometa i veza. To je ključno pitanje jer se to naročito tiče i SDS-a. Dakle, kada je riječ o stavu koji je iznesen u kompromisnim amandmanima, taj je tekst previše slab. Mi tražimo da se u potpunosti isključe klauzulu u o ISDS-u. Zašto? Zato jer je to mehanizam koji promiče diskriminaciju i koji ide u korist stranih investitora na štetu domaćih investitora i također njima omogućuje i posebne privilegije koje nemaju ostali dijelovi društva, a zato ne prezimaju nikakve odgovornosti. Strani investitori bi svojim utjecajem mogli narušiti tržišno natjecanje koje sada postoji i za domaće i za strane investitore, a ne postoji pravna sigurnost za izuzeća kao što su recimo u područjima pomoći ili javne nabave. Osim toga, postoji i pitanje transparentnosti kada je riječ o SDS-u, zato jer će arbitri određivati postoji li potreba da se zaštite zaštićene ili povjerljive informacije. Bolje bismo zaštitili privatnost kada bi se sporovi rješavali putem postojećih pravosudnih sustava. Na kraju, prema sadašnjem prijedlogu komisije, evo navešu nekoliko primjera, Evo, samo da vas podsjetim, ali to već znate. Dakle, imamo predmet e, Filipa Morisa i nastajanja Australije da se uvede antiduhanski zakon ili također i stav o moratoriju iz predostrožnosti kveka o frackingu su još uvijek sporni slučajevi i oni koji bi bili razriješeni i nemaju nikakvu pravnu vrijednost. Dakle, tekst komisije predviđa da će arbitri odlučivati u takvim slučajevima. I SDS također onemogućuje države u izdavanju odredaba, zato jer koči djelovanje vlada i to prouzročuje i kašnja ili čak dovodi do e, isključenja nekih odredaba koje su u općem dobru. I isključenje toga iz pregovora od strane komisije ne ublažava našu zabrinutost, budući da nije provedena nikakva studija o učinku klauzuli SDS na sektor transporta i naprednih tehnologija, mi prema načelu predostrožnosti htjeli bismo da se izbriše u potpunosti taj dio sve dok se ne provede jedna sveobuhvatna studija i o njoj se ne raspravi u ovom parlamentu. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa. Sada Ines Jala Sender. I gracias, presidente. Si, eh... Hvala, gospodine predsjedavajući. Htjela bih zahvaliti izvjestitelju. Što je pokušao uvesti konkretna pitanja vezana uz promet Mislim da je to nešto što se uklapa u opće pregovore o sporazumu, jer na kraju krajeva moramo imati u vidu činjenicu da su radnička prava i zaštita okoliša aspekti koji su važni i za sektor prometa. Postoji zabrinutost u prometnom sektoru ne samo u Europi nego i diljem svijeta, prema tome trebamo razmotriti radne uvjete kada je riječ o radnicima, zatim e, odredbe o zaštiti na radu, sigurnost putnika i utjecaj na okoliš. Dakle, to su sve aspekti koje moramo imati na umu. Ja ću predložiti nekoliko amandmana koji se nadovezuju na činjenicu da ne možemo prihvatiti umanjivanje radničkih prava ili standarda u području zaštite okoliša u Europi. Radnici u prometnom sektoru imaju sva očekivanja. Također treba osnažiti putnička prava. Mi smo u Europi konačno postupno uspjeli postići da se konsolidira zakonodavstvo u kojem se prepoznaju prava putnika. To je nešto što smo, na čemu smo dugo radili, dugo smo pregovarali o tome Surađivali smo sa dionicima tako da sada imamo te propise o pravu putnika. Vrlo je bitno da se zaštite prava putnika. Na nedavnom sastanku delegacije u Washingtonu bilo je riječi o, o tome, o nekim protekcionističkim mjerama u norveškoj zrakoplovnoj kompaniji. Dakle, o tome je konkretno bilo riječi. Trebamo voditi računa o radničkim pravima i mislim da to nije pod, da radnička prava ne mogu biti, ne mogu se koristiti da bi se povećala konkurentnost. Ja ću također predložiti jedan amandman koji se tiče prometne sigurnosti na obje strane je došlo do nekih promjena, moramo uzeti u obzir i zaštitu osobnih podataka. Zatim e, trebamo imati jasniju situaciju kada je riječ o zaštiti osobnih podataka i trebamo zadržati istu razinu, iste standarde e, kakve imamo u EU kada je riječ o javnim uslugama tako da u državama članicama Europske unije ne bude opasnosti od toga da se te obveze koje se tiču javnih usluga mogu ugroziti. Izvolite, da nisam se namjeravala javiti za riječ, ali kolegica je spomenula da će predložiti amandmane. Mi već sada razgovaramo o kompromisnim amandmanima koji su dogovoreni s izvjestiteljem, osim ako sam nešto propustila. Dakle, imamo 78 amandmana, to su sada kompromisni amandmani. Namjeravate li vi predložiti još amandmana ili sam se izgubila? Aha, u redu. Mislila sam, učinilo mi se da namjeravate predložiti još amandmana, možda sam, možda, možda je bilo problema s prijevodom. Da. Da, upravo je stvar u tome da je bilo nekih e, kompromisnih amandmana. Da, Jackie Foster, kada je neko tako kratko u parlamentu, ona ne poznaje pravila, onda dobro, evo sada, gospođa Volta. Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem također izvjestitelju koji je uistinu dobro surađivao sa svim klubovima, mislim da je to iznimno bitno. Kada smo organizirali prvu raspravu na temu TTIP-a, već sam spomenula da je bitno da odbor u uistinu kaže što ima reći za ovu temu koja je tako važna za prometni sektor. Spomenut ću neke aspekte koje su kolege već spomenuli. E, Ismail Ertug e, i Ines su govorili o tome. Vrlo je važno da TTIP bude koristan za sva evropska poduzeća, radnike i za korisnike u prometnom sektoru. Za klub zastupnika SID nema nikakvog razloga da ISDS bude uvršten u TTIP, dakle privatni arbitražni sudovi dovode u pitanje osnovna demokratska načela i naše pravosuđe, odnosno pravosudne sustave. 28. amandman uh, u ovome izvješću koji poziva komisiju da poštuje rezultate javnih konzultacija o ISDS-u te da povuče taj mehanizam iz sporazuma od ključne važnosti. Zatim moramo se pobrinuti da TTIP ne nametne nikakve obveze državama članicama i lokalnim vlastima kako bi morale liberalizirati ili privatizirati javne usluge, što je ključno za kvalitetne i pristupačne usluge u prometnom sektoru. Zatim, prema načelu razmjernosti trebamo zatražiti od komisije da obrati posebnu pozornost na diskriminaciju u SAD-u kada je riječ o pristupu tržištu ulaganjima. Dakle, riječ je o pristupu za tržištu za zrakoplovne tvrtke i u tom smislu nam treba odlučan stav komisije. Isto tako kako bismo mogli pratiti prioritete koje su istaknuli zastupnici, komisija mora zamčiti veću razinu transparentnosti pregovora koji su u tijeku. Hvala. Hvala vam lijepo gospodine predavatelju. Mislim da kao i ja, svi mi zaprimamo masovno slične mailove gdje me autori tih mailova pozivaju da općenito odbacimo cijeli TTP, ja to naravno ne mislim napraviti, hvala izvjestitelju na njegovom dobrom nacetu mišljenja kojeg iznio nekoliko malih e, dodatnih primjedbe, mislim da se pregovarački mandat ne bi trebao odnositi samo na teme prometa, već isto tako i na područja turizma i logistike, dakle to bi trebalo isto tako uključiti. Kao drugo, za postavljanje europskih zračnih aviokompanija su već neki kolege spomenuli, tu nemam ništa dalje za reći, osim da sam podnio još jedan amandman, a kao treći protekcionizam, dragi Vim, ti tražiš da se na to osvrnemo. Ja mislim da bismo protekcionizam trebali ukloniti, a ne samo se na to osvrnuti. Dakle, da bismo trebali imati malo oštriju formulaciju. Hvala lijepa, to je sve. Hvala lijepa sada Mari Kristina Monsieur le Président. Gospodine predsjedavajući, uvaženi kolege, kao i na posljednjem sastanku odbora, htjela bih ponovno reći da se Nacionalni front protivi novoj, novim temama, o vođenju novih tema, posebno prometa, kada je riječ o pregovorima između SAD-a i Europske unije o TTIP-u. Mi se protivimo amandmanima u kojima je cilj proširiti područje e, ovih pregovora, posebno na turizam. Podržavamo amandmane 8 i 76, kolegica Damato Juto Već dva mjeseca Nacionalni front govori o opasnosti koju predstavljaju ovi pregovori kada je riječ o suverenitetu država članica i da se daje prednost potencijalno multinacionalnim kompanijama. Neki kolege su govorili protiv protekcionizma SAD-a i kažu da treba prekinuti sa narušavanjem tržišnog natjecanja u odnosu na Europsku uniju. Ne mislim da možemo utjecati na stav SAD-a i ne mislim da je to poželjno. Naprotiv, htjela bih pozvati Europsku uniju kao i njezine države članice da se koriste primjerom SAD-a te da donesu potrebne carinske instrumente kako bi zaštitile vlastita gospodarstva. Kolega Lundgren. Hvala predsjedavajući što ste mi dali riječ. Želim zahvaliti izvjestitelju da kako prometni sektor je iznimno važan dio ovoga sporazuma. Socijalni dumping je velika prijetnja našoj sigurnosti. Kao što vidite na temelju rezultata što vidimo u sektoru prometovanja kamiona u Europi. Pravila o kabotaži trebalo bi izmijeniti, iskreno ću vam reći, mislim da je ova situacija da ne može se nastaviti tako, mislim da postoji velik broj kršenja zakonskih propisa u tom području. Što se tiče protekcionizma, mogu vam samo navesti nešto što sam nedavno čuo. Je li protekcionizam ako se osiguraju dobri uvjeti za rad? Ne. Ne bismo smjeli dopustiti eksploataciju radnika. To vrijedi i za prometni sektor, isto vrijedi i za zrakoplovne tvrtke. Sve se češće koriste e, razni posrednici kako bi se e, u zapošljavanju kako bi se pokušala ugroziti standardi u području radničkih prava. Što se tiče zrakoplovnih tvrtki, To bi trebalo proširiti i na komercijalne letove. I mislim da bi trebalo uvesti mnogo strože propise, no smatram da treba nastaviti s raspravom. Nešto bi trebalo, nešto bi trebalo činiti kako bi se unaprijedio sporazum, međutim izvjestitelj je dobro odradio svoj zadatak. Werner Kun sljedeći. Da, hvala vam gospodine predsjedavatelju. Ovo je naravno središnja tema i sporazum o slobodnom trgovini između Sjedinjenih američkih država i Europske unije je vrlo važno i zbog toga je važno da naš odbor za promet tu isto tako izradi mišljenje, ali on bi trebao i to je izvjestitelj gospodin Wim van den Kamp i jasno naznačio e, bi se trebao usredotočiti na svoju na svoju na svoje teme. Dakle, naravno, i tehnička područja, ali i političke teme. I stoga je bitno da se na to osredočimo i da kažemo što će se dogoditi sa sustavom trgovanja emisijama, što će se dogoditi sa takozvanim Z-kasom, jer se države imaju isto tako jedno područje za kontrolu emisija, e, sličnu situaciju kao i mi na tom području, što je sa kontrolama e, država luka, kako će se mm, vršiti kontrola u američkim kao i u europskim lukama. Pomorski promet je vrsta prometa koji treba naravno jače naglasiti nego cestovni prijevoz. Mislim, između naših dva država nalazi se ocean. Naravno, isto tako i zračni promet. To sam već spomenuo. I stoga treba naravno isto tako i navesti pitanje zaštita radničkih prava, ali to trebamo propustiti u odgovarajućim odborima. A odbor za zapošljavanje je nadležni odbor za to, on će se u svom mišljenju na to osvrnuti. Ja, se samo, ja bih samo molio da podržimo izvesno mišljenje našeg izvesta gospodina Mande Kampa i da ostanemo pri ovim važnim temama za nas. Hvala, ja sam samo još htio podsjetiti da kad smo bili u Sjedinjeničkim državama, da sam na kraju taksijem prošao kraj neke vrste e, administracije, neke vrste upravnog tijela, gdje je bio jedan veliki prikaz na kojem je pisao e, pravedni odnosi s našim partnerima. Sada kad gledamo pomorski prijevoz i druge vrste, onda imamo ne, e, nepravedno stanje vezano uz natjecanje. Zašto bismo mi to tako stavili? Zašto ne bismo ništa poduzeli? Zbog toga je to vrlo zanimljivo. A danas je u jednim njemačkim novinama izašao članak vezan uz TTIP i tamo se govori o tome kakvi se procesi na vode. Na primjer, Australija je u parlamentu uspjela ostvariti da na njihovim paketima duhana stoje velika upozorenja za zdravlje, a Philip Morris sudi sada Australiju zbog um, štete i traži odštetu. Zatim postoje neki drugi procesi, sudski postupci slični. Smijem li, navesti dva primjera, zašto ne? Naravno da je to vezano s to. Ja sam se stavio kao govornik na popis govornika. Mnogi su rekli da je to odlučujuća tema. Imali bismo potpuno drugačiju raspravu o sporazumu o slobodnoj trgovini da nemamo te nezavisne arbitražne sudove koji se spominje, da, imamo, da nemamo te sudove koji imaju neovisnu jurisdikciju. Ja stoga kažem da to je važno i da tu nađemo širok kompromis i da to ne prihvatimo. Ako mi to nije dopušteno, onda ne znam zašto uopće ovdje sjedimo u parlamentu. Mislim, to želim jasno reći, Ja isto tako i u svojstvu predsjednika imam pravo na vlastito mišljenje. Ja sam to spomenula na konferenciji predsjednika. Predsjedniku parlamenta gospodinu Šulcu sam uh, uputio pitanje smije moram li odustati od svog osobnog mišljenja, moram li ga ostaviti poput kaputa ispred dvorane, on je jasno rekao ne. Gospodin Lange je to neko vrijeme tvrdio zato što je s jednom delegacijom bio u Washingtonu i zato što je tamo kao predsjednik odbora se usudio govoriti s Amerikancima. Tada su neki rekli da to nije u redu. Ja sam tada isto tako branio Bendolanga, a i predsjednik parlamenta također. Ja imam dakle vlastito mišljenje koje smijem izraziti, koje sam upravo izrazio. Hvala vam na vašem razumijevanju. A sada predam riječ Marku Muduramu u ime komisije. Hvala gospodine predsjedavajući. Nemam mnogo toga dodati u ovoj raspravi. Htio bih istaknuti dva pitanja. Jedno pitanje koje je postavljeno ticalo se zrakoplovstva. Kao što sam prošli put istaknuo, mi se bavimo tim pitanjima. Pitanje vlasništva i kontrole jest jedno od pitanja kojim se bavimo i koje je tema rasprave s našim sugovornicima u Americi. Što se tiče pravila o kabotaži, to je nešto kompliciranije pitanje. Naime, tradicionalno iz razloga koje nije uvijek lako razumjeti, kabotaža je oduvijek bila izvan okvira sporazuma. E, možda to nije razlog da ne bude uvrštena u TTIP, no u svakom slučaju to nije tema koja je bila na odgovarajući način ugrađena o trgovinske sporazume. To ne znači da ne može biti u TTIP, a samo želim reći da do sada nije bila sastavni dio sporazuma o slobodnoj trgovini. Što se tiče, e, to bi bilo sve što se tiče pitanja koja se tiču samog prometa, pa mislim da ću sada stati. Hvala lijepa. Završu riječ ima sada izvjestitelj Vim Nekamp. E. Hvala lijepa gospodine predsjedavajući. Ja sam je kako svjestan činjenice da ovaj sporazum izaziva brojne kontroverze i da isto tako tu postoje različita mišljenja i reakcije. E, htio bih samo istaknuti da sam vam danas predočio jedan e, prijedlog teksta koji je već bio mijenjan u odnosu na prvobitni tekst. Mi smo u dva navrata pokušali ugraditi što veći broj amandmana i u srijedu smo radili na kompromisnim amandmanima koja ste dobili danas. Mislim da je dobro da svi kažu da je mišljenje kvalitetno, međutim, ako kao potpunosti izmjenimo, onda mislim da to meni baš neće biti korisno. Htio bih reći da i moja fleksibilnost ima određene granice Naravno da ću nastojati uzeti u obzir sve komentare koji su izneseni, no neću ih moći sve ugraditi u tekst mišljenja. Naime, s jedne strane imate EPP, ECR i ALDE koji imaju vrlo oprezan stav u odnosu na TTIP, a onda s druge strane imate kolege iz kluba zastupnika GUE koji, su, koji se u velikoj mjeri protive tom sporazumu. Mislim da to izlazi izvan eh, mojih sposobnosti da uspijem ugraditi sve amandmane u tekst. Ja ću izvijestiti izvjestitelji sjeni, u sjeni o konačnom tekstu, no mislim da ćemo neke stvari morati eh, dogovoriti kod glasovanja. Neću moći naprosto ugraditi sva stajališta u ovaj tekst. Ja sam rekao da ću zauzeti oprezan stav prema TTIP-u, vrlo je jasno koja su pitanja koja se tiču prometa i nadam se da ćemo sljedeći tjedan u četvrtak ujutro uspjeti usvojiti jedno kvalitetno mišljenje. Da, hvala vam i na dobrom radu i na dobroj suradnji Glasovanje u našem odboru je predviđeno za sljedeći tjedan za četvrtak 26. ožujka. Da to bude jasno. A 6. i 7. petog u odboru INTE, a na plenarnoj sjednici isto tako u svibnju ove godine. To bi dakle trebao biti vremenski plan. Zatim ulazimo to sljedeće točke dnevnog reda, Europski fond za strateško ulaganja i promjena proračuna. Kao prvo ću predati dvijema izvjestiteljima riječ, e, to su Inesa i Alazender, dakle kao prvo damama, a zatim Dominik Rike. Sí, gracias, presidente. Sí. Eh. Hvala gospodine predsjedavajući. Mi ćemo ovo mišljenje predstaviti zajedno. Domenik eh, Rike i ja smo dobro surađivali na ovome tekstu. Imali smo također i povjerenje kolega u ovome odboru koji su nam ukazali povjerenje da ćemo obraniti instrument povezivanje Europe i da ćemo pokušati izniti neke prijedloge za poboljšanja Europskog fonda za strateška ulaganja. Mi smo od početka tvrdili da se mora zadržati odgovarajuća razina iznosa za CES, Pregovori u koje su uključeni vijeće, komisija, i predstavnici država članica, industrije, različiti dionici. Dakle, pregovori su trajali dosta dugo, malo po malo smo uspjeli definirati kriterije i projekte. Radili smo do samoga kraja kako bismo postigli e, jedan, kako bismo zapravo došli do jednog konsolidiranog prijedloga proračuna i Prema našem mišljenju to je bilo dovoljno. Uspjeli smo uvjeriti sve vijeće, komisiju i većinu zastupnika u parlamentu da je bitno osigurati da postoji dovoljno sredstava za potrebe instrumenta povezivanje Europe. U Europi nam treba adekvatna infrastruktura, moramo se moći pozabaviti ekološkim pitanjima i zato je potrebno imati odgovarajući iznos osiguran u proračunu. Zatim smo otvorili poziv za iskaz interesa i onda smo dobili informaciju da postoji Junkerov plan za poticanje rasta i razvoja kroz ulaganja. Mi se s time slažemo, s tom njegovom inicijativom, smatramo da je to iznimno pozitivan znak. E, međutim, nakon toga smo saznali da će se morati da će se sredstva morati povući iz sredstava za CEF. To smo dobili u prijedlogu komisije. Naš je stav bio da se na taj način ugrožava ta inicijativa povezivanje Europe, nešto što je već dogovoreno sa vijećem i komisijom. Kada bismo podržali prijedlog komisije, zapravo bismo već u prvom pozivu na iskaz interesa ugrozili postanje cefa. Bitno je da dionici imaju mogućnost e, da imaju dovoljno vremena i dakle oni koji su već, e, već dostavili nešto našli bi se sada u, u nepovoljnom položaju. Prema tome mi bismo htjeli da se na najbolji mogući način definira kako Junkerov plan i instrument povezivanja Europe mogu biti korisni za prometni sektor. Parlament, komisija i vijeće navikli su surađivati na spomenutim temama i moramo pružiti jamstva da ćemo ovdje e, moći, dakle zapravo moramo moći pružiti jamstva za ulaganja u tom području. Svima nam je poznato, svi znamo da smo se borili za veću fleksibilnost i to je nešto što se može ovdje pojaviti. U nacrtu mišljenja mi smo zauzeli stajalište da treba odbiti bilo kakve rezove kada je riječ o iznosu sredstava za instrument povezivanja Europe. Mislim da se svi možemo složiti a u tom pravcu su išle naše preporuke, bilo da je riječ o ITRE, e, odboru za proračune ili našem odboru, da možemo iskoristiti ne raspodijeljena sredstva, da možemo koncentrirati sredstva na početak ili na kraj razdoblja i na taj način možemo doći, dobiti jamstva koja su potrebna. Što se tiče upravljanja, naš je stav da bi parlament trebao imati vodeću ulogu i zapravo biti ključan akter u tom procesu, te da treba biti u mogućnosti imati nadzor nad proračunom za CEF. Dakle, parlament treba biti ravnopravno uključen u taj proces. Naravno, parlament podržava Junckerov plan i u tom smislu mora biti uključen u e, čitav proces od samoga početka. Mi smo u odboru za promet isto tako definirali da bi trebalo uključiti različite aktere, stručnjake i ulagače od samoga početka da bi i oni trebali biti za stolom kada se budu donosile odluke. Oni bi trebali moći odlučiti e, je li ovdje riječ o održivim projektima. E, prema tome trebaju nam stručnjaci iz e, specializirani stručnjaci koji dobro mogu identificirati one projekte koje će biti najbolji iz perspektive zaštite okoliša i radničkih prava. U članku petom spomenje se činjenica da treba sagledati projekte iz u sklopu TNT-a i različitih koridora i da možda razmotrimo mogućnost da se takvi projekti predlaže u sklopu e, za dobivanje sredstava iz Junkerovog plana. Mislim da nas nikom ne može ograničiti u opcijama. Imamo velik broj koridora i postoje i nacionalni planovi, tako da bi stručnjaci Europske investicijske banke trebali moći pronaći odgovarajuće projekte za ulaganja visokog rizika. E, dakle, iz tih predloženih e, projekata, tih projekata koje, na kojima se već radi. Zatim se, mi smo tražili da postoji isto tako kriterij dodane evropske vrijednosti. Zatim smo ustanovili da postoji potreba za poticajima. Naime, vijeće je vrlo strogo kod trošenja, zato su potrebna ulaganja u poticajne mjere, posebno kod onih zemalja gdje je teško osigurati sredstva za sufinanciranje. U tim područjima je teško postići tako nešto, tako da smo mi definirali postupak kojim bi se mogla ulakšati ulaganja koja imaju povoljan socioekonomski učinak u sklopu Junkerovog plana i ta ulaganja bi se trebala na drugačiji način e, primjenjivati kada je riječ o kriterijima iz pakta o stabilnosti i rastu. Hvala lijepa, ali prije nego što podam riječ e, gospodinu Rikeu, želim postaviti jednu skupinu posjetitelja koje je pozvao gospodin Rike, radi se o 20 studenta sa Ecole Nationale des Ponts et des Chaussées. E, došli sa ovdje u Europskom parlamentu. Evo, ne može biti boljeg uvoda od ovoga i to što ću sada riječ Hvala gospodine predsjedavajući. Još jedan put pozdravljam studente koji njihov studij je specijaliziran u području željezničkog prometa. Želim zahvaliti Ines. Bilo mi je drago ponovno surađivati s njom. Ta suradnja je bila dobra, kao što je ona spomenula. Zahvaljujem također i kolegama koji su bili izvjestitelji u Sijeni. Mi smo se sastali s njima prije nego što smo prije nego što smo dostavili izvješće. Zatim zahvaljujem izvjestiteljima iz ostalih odbora. Kao što znate, ovaj postupak je dosta složen, tako da ima više izvjestitelja. I s njima smo imali vrlo zanimljive razgovore, što nam je omogućilo da formiramo jedno stajalište koje nije stajalište vašeg odbora ili ovog izvjestitelja, nego stajalište parlamenta. Mislim da je bitno da parlament ostane čvrsto na tom stajalištu. Prvo što bih htio istaknuti jest da mi da kako podržavamo inicijativu da se donese, donesu jamstva koja se oslanjaju na europski proračun, dakle neki spominju fond, međutim to nije fond, to su zapravo jamstva a namjena im je da se potaknu dugoročna ulaganja. E, možda vas može iznenaditi da države članice prihvaćaju instrumente koje su do nedavno odbacivali, posebno u sklopu cefa, međutim bolje je i kasno preobraćenje nego da ga nema uopće. Dakle, mi podržavamo to političko načelo, međutim što se tiče operativnih stvari, tu imamo nekoliko primjedbi kao što je istaknula Ines. Dakle, kada se daju jamstva, Radi se o tome da mora postojati fond za jamstva, odnosno moraju postojati određeno sredstva, to e, je nešto što isto tako proizlazi iz prijedloga komisije, a e, za to su potrebna, potrebno je osigurati sredstva. E, I dakle tu ne postoji suglasnost e, da se sredstva uzmu iz obzora 2020. i instrumenta povezivanja Europe jer to su upravo bili instrumenti koji su kojima je cilj bio poticanje dugoročnih ulaganja u infrastrukturu. Dakle, s jedne strane, a s druge strane su tu projekti koji se tiču istraživanja, to je drugi stup ovog čitavog procesa. Dakle, to su operativni programi koji su bili tema dugih rasprava među pojedinim akterima. Isto tako postoje neki javni projekti e, koji mogu, za koje se mogu dobiti subvencije, ne jamstva. U tom smislu ovaj Junkerov mehanizam nije adekvatan za njih. Prema tome ne može se fond zamijeniti jamstvima budući da namjen nije u potpunosti ista. Na taj način bismo dokinuli neke instrumente o kojima se dugo raspravljalo i koji se dugo dogovaralo. Dakle, na neki način se ovdje stavlja na stol četiri godine jamstava, a istovremeno proračunski postupak u sklopu višegodišnjeg financijskog okvira odvija se na godišnjoj razini, dakle i tu su da kako uključeni parlament i vijeće. Htio bih u tom kontekstu iznijeti još jednu napomenu kolegama koji rade na amandmanima, a to je da amandmani moraju biti sukladni s proračunskim postupkom. Dakle, fond za jamstva po samoj svojoj prirodi spada u e, poglavlje 1a proračuna. Oni koji ne poznaju dobro proračunski postupak trebaju znati da e, proračun ima se sastoji od nekoliko glava i da se novac ne može prebacivati iz jedne glave u drugu, osim ako se izmjeni višegodišnji financijski okvir, međutim to je jedan iznimno složen proces. Tako da se ne može oduzeti novac iz recimo 1B ili iz nekog drugog, iz neke druge glave ili iz vanjske politike da bi se to stavilo u 1A to kažem zato što ti amandmani nisu, ne bi bili e, tehnički dopušteni. Da, bitno je naravno da budu dopušteni. Vaš izvjestitelj je isto tako izvjestitelj odbora ITRE, te izvjestitelji iz e, proračuna Ekon i e, odbora za Ekon i odbora za proračune. Tu se govori isto tako i o ukidanju članaka 18 i 19 eh, koji su bitni za program Obzor 2020. i za CEF. Mi smo predložili da se to zamijeni neraspodijeljenim sredstvima. Kao što znate, izvan proračunskih glava postoji sredstva koja nisu dodijeljena, nisu doznačena, tako da bi se najprije trebalo posegnuti za tim sredstvima kako bi se napunio fond za jamstva E, umjesto da se ide na sredstva koja su već raspoređena jer e, bitno je naravno da, da postoje ta, jamstva. Evo to bi bilo naše stalište što se tiče suštinskih pitanja, dakle jer mi smo se bavili tim člancima 18 i 19 i 5.2, neću se sada vraćati na to, ali mi smo naglasili da je potrebno upravljanje koje bi omogućilo da se infrastrukturni e, projekti koji su sukladni smjernicama zadrže među tim projektima i naravno oni koji također imaju i dodanu europsku vrijednost, a ne e, samo takozvani bankarski projekti. E, neću ponavljati ono što je već rečeno, no mi ćemo isto tako nešto reći o upravljanju. Dakle, to je upravljanje riječ je o mehanizmu unutar Europske investicijske banke što bi moglo povećati operabilnost. Mi bismo htjeli da u tom mehanizmu, bankarskom e, mehanizmu e, postoje i e, politički predstavnici kako bi se obranio interes Europske unije, odnosno dodana europska vrijednost. Isto tako to je i načelo od kojeg se kreće, a to je da dio rizika koji pokriva jamstvo je dakle sama dakle o tome se i radi to je sama svrha čitave ideje ja smatram da parlament ima jasno stajalište o tome odakle trebaju doći sredstva i da treba e, poštivati interni mehanizam međutim to bi moglo biti zahtjevno jer bismo se tu mogli naći na suprotnoj strani od vijeća i komisije. Kao što znate, ovaj plan je predložio izravno predsjednik Juncker i on bi htio u političkom smislu da stvari krenu što brže. I upravo zato smo i mi se moramo žuriti e, u svom radu, premda je riječ o iznimno važnoj temi. Mislim da, da je jasno da postoji politički dogovor, neki tehnički aspekti su jednako važni i imaju političke implikacije. Isto tako postoji interes u tome da Europski parlament e, bude ujedinjen u svom stajalištu jer mislim da politička rasprava neće biti laka i ako i u našim redovima bude različitih mišljenja, onda mislim da bi to moglo naštetiti politikama na kojima smo e, toliko dugo e, već radili ranije. Hvala. A sada predam riječ Makusu Piperu. Also ich denke, im ja smatram da ako želimo razviti kompromis, eh, ipak eh, u ovom trenutku možemo još imati različita mišljenja o ovome. Ipak želim obim izvestiteljima jasno zahvaliti na tome što smo učinili taj prvi korak vezan uz to da spasimo barem djelomično europski instrument e, za povezivanje. Što više primamo zajedničkih sredstava, to ćemo manje se morati uplitati u Junkerov plan. Mislim da ovo, ovaj pristup koji je sada odabran, da je on predstavlja prvi važni korak kao novi izvori financiranja, dakle to su članci 18-19 koje smo uklonili gdje se mi zalažemo za to da imamo nove izvore financija, to su financijska sredstva da se treba dakle i programe 1a uključiti takozvana neraspodjeljena sredstva da se financiranje e, za 2016. godinu u okviru, okviru višegodišnjeg okvira treba ponovno promisliti i da e, bi se suficiti koje imamo tijekom godina mogli iskoristiti za to da se ponovno kasnije napuni CEF, a i obzor 2020. To je sve točno, no to je nesigurno. To se može smatrati nedovoljnim jamstvima. I to je opravdana kritika od strane komisije. Svaki dan zaprimamo pet mailova od samih povjerenika, oni nam djelomično i preporučuju amandmane, to <laughs> posebno volim, ali oni kažu da to tako ne ide. Ja to djelomično razumijem zato što su to godišnje revizije. Ulaganja koje želimo potaknuti računaju se godinu po godinu i to nije dovoljno kao jamstvo ono što smatramo ohrabrujućem je da čak i unutar same komisije više nema sumnje oko toga da bismo trebali zbrisati članak 18.19. Mi smo čvrsto odlučni po tom pitanju i tako ćemo natjerati komisiju da o tome pomisli. Ako komisija sada misli da ovi naši zahtjevi ne mogu proći, onda ćemo reći da je komisija gdje su alternative. I sada se tu radi zapravo baš o nama. Mi zapravo nismo pravno gledano uopće nadležni za to da se upličemo u, tu, u taj prijedlog uredbe. To mi ne možemo. Mi možemo samo zahtijevati od komisije da to učini za nas. I zbog toga ja, ja sam mislim da sada trebamo ponuditi jednu vrstu um, jednu vrstu paketa alata gdje ćemo imati i pozivanje na instrumente iz 1b. Zašto ne? Zašto to ne bismo mogli ponuditi? To neće štetiti. Mi čak to i moramo ponuditi kako bismo uh, održali komisiju da, podržali komisiju da razmisli o tome. Imamo amandmane vezih uz izmjene proračuna gdje se želi e, malo promijeniti na određen način sredstva iz CEFA. Zašto ne bismo trebali u ime našeg odbora navesti sve te instrumente koje dolaze u obzir i reći komisiji, eto, iskoristite te instrumente, napravite nešto od toga. Ja se zlažem za to da podržimo pristup koji su predložili naši izvjestitelji, no ja bih isto tako zamolio za dodatni ideje, bih i u tom se nadopunio. I tu apeliram na podršku svog odbora, jer mi kao odbor za promet imamo obvezu da učinimo više čak i više od drugih. Instrument za povezivanje Europe, drugi krug natječaja je izvan zemalja koji su u, unutar programa kohezije e, mrtvi. Dakle, komisija ništa nema izvan tih zemalja koji su u programu za kohezije. I ako mi ne pokušamo ovdje nešto učiniti, nešto ponuditi, onda stvarno ne znam. Mislim da doista moramo razmisliti o drugim idejima, a u tom smislu ćemo raditi i e, u ime Pučana. Još jedna zadnja točka. Vezano uz kriterije. To će biti osjetljivo pitanje. Mislim da ne bismo trebali preopteretiti Junkerov plan, sa svim mogućim stvarima da dakle parlament treba biti sastavni dio u odborima i tako dalje. To imamo najluđe ideju i to će pokopati Junckerov plan. Mi se tu moramo se zadočiti na temeljne stvari da su kriteriji za e, transeuropske mreže zajamčene, oko toga se možemo suglasiti, ali tu doista ne bismo trebali ići previše u detalje jer ćemo inače e, pripriječiti cijeli taj postupak, a mislim da bi taj postupak trebao biti u nadležnosti Europske investicijske banke. Dakle, kao što vidite, tu se uvijek nalazimo na nekom rubu. Što više uspijemo spasiti od instrumenta za povezivanje opet to se manje moramo uplitati u to. I eto, ako komisija isto tako razmišlja o tome kako možemo e, spasiti instrument, onda i mi kao parlament možemo tu manje agirati. To je, mislim, linija koja bi bila dobra. Hvala. Sada Jackie Foster. Hvala gospodine predsjedavajući, zahvaljujem i izvjestiteljima, a imam e, poruku našeg izvjestitelja u sjeni Roberta Silera, dakle, dakle on je naveo sljedeće na latvijskom. Ponavljam pitanje, na latinskom? Da, da, da, da, kako ne. Pitamo prevoditelje jesu li spremni. Ne, držat ću se engleski i engleskog jer je on daleko bolji od e, latinskog. Evo, EFDI bi trebao biti samo privremeno sredstvo, dakle namijenjeno je to upravo tome da se usprotivimo negativnom stanju gospodarstva u Europskoj no smatramo da prijedlog o EFSI-u zapravo zadaje mu jednu trajnu prirodu i također to će olakšati provedbu lakše ostvarivih e, projekata e, iz, izgradnje infrastrukture za promet e, sa većim povratom na investicije i to će omogućiti bolju povezanost. No, to će ugroziti i manje profitabilne prekogranične projekte koji zapravo ne daju povrat na investiciju zbog toga mi pozdravljamo jasno povezivanje CF-a sa e, odredbama o e u što su i istaknuli izvjestitelji. A u dijelovima gdje to nije osigurano, FC će izmijeniti politiku Europske unije e a i uslabiti također i naše načelo kohezije i solidarnosti. Kada je riječ o financiranju, iako se to na prvi pogled čini dobrim rješenjem da se ne dira u obzor 2020. godine i u omotnice kojima se financiraju jamstva efsi Robert Siller ipak e, ima neke zadrške kada je riječ o alternativnom prijedlogu da se EFSI financira iz godišnje prenamjene sredstava u okviru proračuna Europske unije jer će to politizirati donošenje odluka i također će time biti nepredvidljivija izdajanja sredstava. Također ne smijemo izdajati sredstva iz e, glave 2.1 e, višegodišnjeg financijskog okvira i također imati i iz pričove i pod, stavkom 1b. Dakle, to su napomene izvjestitelja i sve izvjestitelja. Ako budete htjeli bilo kakva pojašnjenja, onda se možete i obratiti Robertu Cajleru samome. Hvala vam na... Hvala vam, Gizina Majsner. Da, hvala vam. Zapravo nemam mnogo toga za nadodati. Izvjestitelji su doista dobro upućeni poput starog bračnog para kada se radi o ovakvim financijama. Mislim, to već znamo. Ja samo ponavljam, to, to je već neko drugi rekao. Ne, dakle, naravno, velika poteškoća je za nas to što će taj novac doći iz prometa. Mislim, Dominik, da ja te isto volim, ta, da, možemo to srediti. Novci prije svega trebaju prisjeći iz instrumenta za povezivanje Europe, a mi to baš i ne želimo. Mnogo je toga dobroga rečenog. Ne bismo trebali imati prestoge kriterije, to je rekao Marfus Piper, inače Junkerov plan uopće neće proći. Naravno da želimo imati Junkerov plan, ali problem je doista dakle će doći novac. Mislim da u tom smislu eh, s potpunim pravom i moje prijedlog izvjestitelja to je da trebamo postići da članci 18.19 ne osnovnom ovakve kakvih jesu, dakle da taj novac može pristići iz drugih e, suficita. A za mene se postavlja pitanje kako ćemo to uspjeti, kako će se države članice opredjeliti na to da ne traže povrat novca kojeg su preplatili, da se to dakle doista uplati u jedan plan koji će zatim e, doista ostvariti gospodarski rast za cijelu Europu. Samu teoriju krvog plana u potpunosti podržavam i smatram dobrom i jasno je naravno da za privatne ulagače moramo vidjeti kako možemo im dati odgovarajuće poticaje da ulažu, da ne želimo imati previše odredbi, to mi je isto jasno. Ali postavlja se pitanje kako to možemo ostvariti, a da taj novac koji smo mukotrpno uspjeli prikupiti za instrument za pozivanje Europe i koji se sada treba smatrati jamstvom, da dakle njega ipak uspijemo ostvariti za ono što smo htjeli još uvijek tražim tu odgovarajuću strategiju iz toga i pitam možda netko ima neku ideju kako možemo uvjeriti države članice da e, ono što nije potrošeno da se ne vrati nego da se to iskoristi u e, svrhu za cijelu Europu. To bi bila vrlo dobra europska varijanta, ali pitanje je hoćemo li to uspjeti kako. Pa i za ovu godinu, ako ove godine počnemo sa drugim izvorima koje želimo iskoristiti, postavlja se pitanje imamo li konkretne prijedloge, odakle će taj novac doći ili bi onda u tom slučaju rekli da bi ipak mali dio uzeli iz instrumenta za povezanje Europe i iz obzora 2020 pa bi na taj način donekle ipak zgriješili. Ne znam imali izvjestitelji odgovor na to, ali zapravo se o tome radi pri svim ovim izlaganjima koje smo čuli. Hvala lijepa. Maja Kilun. Arvoisa <clears throat> puheenjohtaja, hyvät esittelijät, ensinnäkin kiitoksia. Kao prvo, želim zahvaliti izvjestiteljima na timskom radu, što dokazuje da je odbor spreman boriti se za zajedničko financiranje. Želim iznijeti tu nekoliko revolucionarnih ideja za ovu zajedničku borbu. U Finskoj znam kako izgleda borba za sredstva. I htjela bih da zajedno razmislimo o tome imamo li doista sva raspoloživa sredstva kako bismo se borili za taj novac, možemo li se držati ciljeva koje su iznijeli izvjestitelji. Ako razmislimo o infrastrukturi kojom sada raspolažemo i o ciljevima proračuna i sredstvima koja želimo upotrijebiti za promet, možemo li ponuditi komisiji neki nov način razmišljanja koji će doista poslužiti rastu i zapošljavanja, a također e, možemo li im ponuditi nešto što će zainteresirati investitore. Kada ostanete bez novca, naravno da se trebate dovijati idejama, zato jer e, ne živimo od ljubavi u politici. od prijedloga koji se tiče povezivanja transporta, telekomunikacija i energetike. Pitam se, ne bi smo mogli upravo promicati ideju pametnog prometa, planiranja prometa, multimodalnog prometa, kako bismo odgovorili sve bolje ovim prijedlogom na potrebe društva i kako bismo bolje opisali kako ćemo pametnije koristiti sredstva i osloboditi sredstva za europski prometni sustav. Kako možemo dokazati da se nijedna infrastruktura neće izgraditi samo radi sebe. Sve što se izgrađuje, naravno i da ima određenu svrhu, a to će povećati povjerenje u Europu, u Europu telekomunikacija i energetike i prometa. Što bismo mogli novoga ugraditi u to kako bismo privukli investitore? Ako ponudimo jedan sustav koji odgovara na izazove urbanog gradskog prometa, prometnih čepova ili na potrebe javnog prijevoza i također na potrebe korisnika i na potrebe cijelog sektora, kada bismo mogli to iznijeti, onda bismo mogli bolje obraniti i model financiranja Europskog instrumenta za povezivanje. To se govorim zato jer, budući da smo mali, trebamo biti ispretni i trebamo imati plan B. Sigurno da će, sigurna sam da će komisija to teško prihvatiti i da će ostaviti brojna otvorena pitanja i da će dosta toga osporavati. Hvala lijepa, Tari eh, merci. Hvala lijepa gospodine predsjedavatelju. Hvala na radu eh, izvjestitelja. Prvo pitanje koje si u ovom odboru postavljamo, a i unutar Europskog parlamenta, kada govorimo o krvom planu, je sljedeće. To je vrlo jednostavno pitanje, ali ono je, se odnosi na to ko će izabrati projekte koji će se financirati. I u prvom fondu za strateško ulaganja znamo da danas imamo nadzorno, nadzorni odbor gdje imamo e, doprinositelje, dakle to će biti komisija, Europska investicijska banka i tako dalje i da su oni ti koji će odrediti strateške prioritete i smjernice. Ja ću vam sada vrlo mirno reći, dragi kolege, Europski parlament je proračunsko tijelo i stoga je ono neizravno također doprinositelj te ima legitimnu legitiman zahtjev da bude prisutan u radu tog strateškog odbora kako bi, u kojem se odabiru projekti. Podsjećam da su, sve lokal, da su sva lokalna tijela potpunosti izuzeta iz tog mehanizma i da je poruka koju mi odašljemo od Europe tada se ide od ozgo prema dolje, a mi želimo da Europa zaživi na svojim područjima i da imamo razvoj od ozgo prema gore. To je moja prva primjedba, moja druga primjedba. Mi e, ekologisti smo skloni tome da, da podnosimo dosta amandmana kao dodatak e, ovom nacrtu mišljenja. Prije svega kada govorimo na primjer o članku broj 5, tu želimo jasno spomenuti glavne kriterije i predvete za financiranje prometnih projekata, kao što je tome bilo slučaj u drugim projektima gdje smo željeli odraziti stave Europskog parlamenta, dakle kako smanjiti emisije, kako samo ispoštovati okolišne norme koje postoje u okviru Europske unije. Osim toga, podnijet ćemo amandmane kako bismo naglasili važnost sinergije između vrsta prometba, telekomunikacije te energetskih mreži kao što to stoji u e, uredbi u važećem zakonodavstvu, a isto tako da imamo i horizontalnu razinu projekata kako bi imali sigurnost e, na primjer e, željezničkom prometu ili na primjer kada govorimo o inteligentnim sustavima prometa i podjeli informacija u riječnom prometu primjerice. Što se tiče projekata koji se ti tiču e, buke, tu, tu smo unijeli isto tako i pitanje željezničkog prometa. Jedan od prioriteta bit će i financiranje e, željezničkih trans e, prekograničnih projekata koji su potpuno si zapušteni kako po pitanju infrastrukture, tako i po pitanju drugih mreža. U članku 19. Taj članak, kao što znamo, e, se e, je predviđen za uklanjanje i mi smo ipak na taj članak podnijeli amandman vezan uz e, nacrtu proračuna za 2015. godinu izmenu proračuna broj 1. Hvala lijepa, Roza D'Amato. Grazie, Presidente. siamo contenti delle posizioni. Hvala. Zadovoljni smo zajedničkim stavovima. Evo samo jedan primjer odbacivanje članaka 18. i 19. Prijedlog komisije da se financira jedan bitan dio jamstva za EPSI putem obzora 2020. icf a nije uvjerljiva. Zapravo to ide na štetu sektora koji, čija infrastruktura teško može privući privatne ulagače. Naime, 8 milijardi koji su namijenjeni za EFSI, a od toga je 3,3 iz CF-a, a 2,7 je namijenjeno transportu. Htjela sam istaknuti nešto posebice. Sredstva za CF su zapravo subvencije kojima se uz zemlje članice subvencionira infrastrukturu za promet koja se teško može financirati privatnim kreditima kao što predviđa uredba o EFSI-u ali jedan veliki dio ovih 7 milijardi je namijenjeno cestovnim i željezničkim infrastrukturama koje nisu isplative. Zapravo upravljanje naplatnim kućicama nisu veliki, velika ulaganja u tehnologiju i zapravo te infrastrukture teško privlače privatna sredstva čak i uz manje poluke uz, osim one koja je e, predviđena, a to je jedan napram 15 želimo istaknuti još neka pitanja o kojima želimo raspraviti sa izvjestiteljima, a naročito pitanje koje se odnosi na korištenje sredstava iz poglavlja A i to je za tržišno natjecanje i zapošljavanje, a to je teško koristiti upravo u jednom razdoblju koje, kao ovo koje proživljavamo. Također, postavljamo je otvoreno pitanje i godišnje raspodjele poračuna. Pod uvjetom da EFSI doista postane pravi resurs za suzbijanje nezaposlenosti i za prevladavanje ove krize i ako doista postane jedan dodatan fond, onda se pitamo hoće li možda ova godišnja preraspodjela zapravo dodatno kočiti ta jamstva i oslabiti taj fond. Evo, nadam se da ćemo razriješiti ta otvorena pitanja sa izvjestiteljima. Kristina Vodalon je sljedeći govornik. Hvala vam pa, gospodine predsjedavatelju. Velika hvala zbog rada dva izvjestitelja koji su u ovoj zadaći dali prednost kolektivnom, kolegijalnom radu naspram e, uobičajenog rada gdje se uvijek dijelimo i svako zastupa svoje mišljenje. Što se tiče E, od instrumenta koji se želi iskoristiti za Europski fond, e, tu pokažemo da je Europski parlament e, ujedinjen i da želimo zaštititi svi skupa europske interese da onda možemo napredovati. Što se tiče ovog mišljenja, odbor za promet predlaže reorientaciju teksta komisije koji ide u dobrom smjeru za sektor prometa. Što se tiče uključivanja određenih e, prioritetnih područja u EFSI. E, postoje projekti koji doista imaju veliku europsku danu vrijednost koji bi trebali stoga imati prioritet pri financiranju okviru ovog fonda. Što se tiče dugoročnog financiranja, imamo amandman 41 koji e, predlaže uključivanje klauzula u ulaganju kako bi E, se iz F, e, njihove doprinosi u EFSI-u mogli isključiti iz njihove kalkulacije e, proračunskog deficita, to je velik napredak. Isto tako treba signalizirati da imamo zajednički stav ekona i odbora za proračune po pitanju EFSI-a koji značajno poboljšava prijedlog komisije. Što se tiče upravljanja, dajemo mogućnost parlamentarnim zastupnicima da odlučuju o imenovanju direktora e, nadzornih odbora za EFSI, od toga da pozivaju stručnjake e, iz tog fonda na saslušanja. To je nešto što čime se pokušava uključiti i građane u rad tog fonda. Zatim isto tako imamo i načelo e, dodatnosti, dakle stvaranje europske dodatne vrijednosti. To ćemo postići tako što ćemo koristiti financijska sredstva za projekte koji su rizični, koji će donijeti do, doista europsku dodanu vrijednost i koji do sad nisu mogli biti financirani od strane Europske investicijske banke. Hvala. Jetzt ist Wim van Kamp dran. Wim van den Kamp je dank Hvala gospodine predsjedavajući. Svi su za EFSI zato jer su svi zadovoljni time što mogu ubaciti još 350 milijardi eura u europsko gospodarstvo. No, budimo iskreni. Čitajući izvješće naših izvjestitelja, koji polažu vjeru u UFC i u njegovu financiranje, ipak moramo se suočiti sa ogromnim izazovom i to ublaženo govorim. Zapravo tu mislim na veliki problem. Ja sam za, sa zanimanjem pročitao izvješće, naročito uvod, u kojemu su izvjestitelji iznijeli neka politička razmatranja o onome što žele ostvariti i kakvim smatraju doprinos odbora za promet i tu se prepoznajem u toj izjavi, u tom uvodnom dijelu. I želim im mnogo sreće u pregovorima koji će biti vrlo složeni, već e, čujem u kuloarima da kruže glasine o onome što će biti moguće ili neće biti moguće. Kada je riječ o transportu imamo velikih poteškoća kada je riječ o financiranju ufc a zapravo se predlaže da se izbace članci 18. i 19. ali parlament treba također predložiti neke alternative, alternativna rješenja. Kolega Markus Piper je već iznio jedan prijedlog, a to je da se iznese niz alternativnih rješenja za moguće izvore financiranja i u ime EPP-a mogu reći da mi podržavamo proširenje fonda. Moji kolege su napisali pismo u kojem također razmatraju to pitanje proširenja fonda, no čini mi se ludim popustiti na pitanju obzora 2020. godine, a onda da se koristi ovaj prostor za manevar iz kohezijske politike. Čini mi se da Europska komisija razmatra ovu mogućnost što je za parlament od ključne važnosti. Kao što je rekla gospođa Jala Sender, postoji točan opis projekata za CFI obzor 2020. i mi kao parlamentu želimo izvršiti svoj utjecaj, ne znamo kako ćemo to učiniti i hoće li to biti putem razrade i pripreme programa ili putem nekog posebnog odbora, no e, želimo u svakom slučaju i reći svoju projektima, zato jer nije prihvatljivo da se sredstva iz CEF-a e, izdaje isključivo za recimo sektore poput interneta. I na kraju E, znam, e, gospodine predsjedavajući, da vi i ja slično mislimo o tome. Želimo ostaviti sredstva za klasičnu infrastrukturu, za kopnenu plovidbu i za željeznice i to mora biti jasno rečeno, to mora imati svoj jasan prostor u EFSI-u. U redu je imati elektroničku naplatu, ali kada je riječ o modal shiftu, mi u parlamentu smo nadležni za klasičnu infrastrukturu, dakle e, za unutarnju plovedbu i za željezničku infrastrukturu. Dakle, ponavljam, proširenje fonda i više utjecaja na projekte e, Europske investicijske banke i polaganje više pozornosti na klasičnu infrastrukturu. Hvala. Hvala. Gospodine Tuk, hvala svim uh, izvjestiteljima u koji su sudjelovali u tome i samim izvjestiteljima. Mislim da je već dosta toga rečeno što ja mogu podržati. Samo vezano uz jednu točku bih htio nešto naglasiti. Barem koliko sam shvatio od uh, samo je kolegica Karima Deli to spomenula. Dakle, činjenica kako mislimo riješiti ovo pitanje izbora projekata. Mislim da su kolega Piper i drugi jasno rekli da ono što ne bi se smjelo dogodilo, dogodilo i to potpuno podržavam, dakle, da ne bismo smjeli dopustiti da se to dogodi, a izgleda da se po tom pitanju slažemo, da se dakle možemo i mi uključiti u to financiranje, ali ako to učinimo, onda ovaj dom treba imati mogućnost odlučivati o tome koji se projekti prema kojim kriterijama izabiru. Sa stavišta vijeća i možda sa komisije možemo zaobići tu tešku to, točku tako što unaprijed već odredimo vrlo jasne kriterije. Zato mislim da tu ne moramo ponovno izmisliti to vodu. Mi već dvije godine, to moram naglasiti, u raspravama i u protokom sazivu to kako želimo izgraditi instrument za povizivnje Europe i kako želimo e, izraditi, izraditi smjernice za transeuropske prometne mreže. U tom razdoblju smo e, doista odredili smjernice vezano uz budućnost koje su primjenjive i na po mom mišljenju ovaj fond za strukturno ulaganja. Stoga ne moramo e, nešto na novo izmisliti, sve je to vrlo napredno, sve je to dobro već određeno u tom nadzornom odboru, u tom steering komisiju bi Europski parlament trebao isto tako pronaći svoju ulogu. Moći ćemo naći neki način kako i e, tko će zastupati naše interese, ali da bi tamo trebali imati jednu osobu, to je pomišljenje neosporno. Još jednu zadnju stvar želim reći. Samo po sebi je dosta pustolovno to što sa strane vijeća gledano imamo situaciju da se uopće, da uopće ne sudjeluju u financiranju, a da s druge strane mirne savjesti, a i to su ministri prije dva tjedna i rekli, ili, pa, i sami čelnici kada su odobrili taj Junkerov plan, to se kada pokazalo, a tom prilikom nitko ni jedan i ni jedna od čelnika države i vlada nije postavilo pitanje odakle će zapravo doći taj novac, je li taj novac e, važan za druge područja, je li tamo možda moguće postići veću europsku domovinanost, to je bilo sve nevažno. činimo se kao da to žele samo što prije obaviti. To je nešto što moramo onda zatražiti kao objašnjenje. Dakle, kako su mogli dopustiti da se novac bez veće e, oporbe, dakle novac koji se želi staviti u energetiku, u široko pojasni interes i druga područja, kako se taj novac može ukloniti iz tih područja, a da se države članice, a da države članice u tome uopće ne sudjeluju. Mislim da nije moguće da na posljedku države članice budu oni koji će imati najveću korist od toga, jel tko drugi. Ako ovaj Junckerov plan uspije, onda će od toga profitirati države članice i stoga mislim da bi minimum bio taj da države članice sudjeluju u financiranju projekata, a da pri izboru projekata bude uključen Europski parlament. Hvala lijepa, Venus Kun. Hvala vam, gospodine predsjedavatelju. Mislim da je vrlo važno to što se slažemo oko toga da je novac koji Europska unija daje na području infrastrukture i proračuna unutar svog proračuna, nešto što treba i dalje ostati sastavni dio tog proračuna i da se ta dva članka 18 i 19 isključe tako da ne, ne stupe na snagu. A želim izdati jedan prijedlog što se tiče našeg cefa i naših prometnih koridora. Svi veliki korisnici takvih projekata bi trebali isključiti, jer to su zapravo one prave mogućnosti kako se taj fond za strukturno može doista i provesti. Ako pogledamo kako mislimo svladati e, velike prostore, dakle imamo Alpe na jugu, imamo Sjeverno more, tu su predviđeni veliki prometni projekti koji na kraju moraju spasti pod e, određenu naknadu kako bi uopće mogli zanimati velike ulagače, ništa drugo tu ne funkcionira. Jedan bi pristup na primjer mogao biti, e, započevši sa tunelom Brenner Bazis, da u kao što smo u protokom sazivu razmišljali o euroobveznicama i drugima, da dakle sada pogledamo ovo taj konkretni projekt, samo bacimo pogled na Švicarsku veliki koridor koji ide od e, Genove do mm, Notre on ide kroz dva velika privatno financirana tunela kroz Švicarsku, dakle, jedan je Gotthard tunel, ti tuneli su pod cestarinom, svi mi europljani moramo za njih platiti, a nama su preko potrebni ti, taj projekt Brenner Basis 2. To bi, na primjer, bilo vrlo dobro ishodište. A slična je stvari sa poveznicama u smjeru Skandinavije. unutar jednog projekta u, u instrumentu za povezanje Europe ili u uh, infrastrukturnim projektima za um, budućnost Europe, to bi mogli s njima sufinancirati i zatim bismo pomoću EFSI-a mogli financirati vrlo važne prekogranične projekte, ali koji nisu financirani isključivo iz CEFA, isto bi se odnosilo i na obzor 2020. Zatim bi imali puno veći manevarski prostor kako bi to mogli riješiti. Hvala. Samo želim još jednom potretiti na to da je ideja za tako veliki volumen ulaganja došao iz država članica kako bi se borili protiv nezaposlenosti. To je bio razlog. Zato što neke države članice imaju 40-50% postotnu stopu nezaposlenih mladih i ne mogu pružiti nikakvu budućnost svojim, svojim mladima. A znate da ako mladi odu da se države raspadaju. Zbog toga su vršili pritisak da se izradi Europski fond za ulaganja u svrhu borbe protiv nezaposlenosti. Ali ja ovdje nigdje ne vidim da se govori o tome da projekti moraju biti takvi da se stvore što veći broj radnih mjesta. Evo taj primjer, eh, Belt prolaz, na primjer, da sam tamo 20 godina eh, proveo tunel, eh, dakle, na primjer, pod Sjevernim morem ili ispod Alpa. To bi možda europski gledano bilo vrlo atraktivno, ali to ne bi bilo značajno vezano uz borbu protiv nezaposlenosti. Ali, recimo radovi sanacije. Tu postoji velika potreba, svi o tome govore, ali nisam vidio niti jedan korak da se ide u tom smjeru u smjeru sanacijskih radova. I stoga u potpunosti smatram da je ispravno da države članice koje su to tražile sudjeluju sada u tome. Ne mogu sada reći mi nemamo ništa s tim, zbog toga je to i prošlo tako u vijeću. Mi ne plaćamo niti jedan cent, niti jedan euro i toga nismo protiv toga, mi samo možemo imati korist od toga. Isto tako drugo rješenje bi bilo da Europa zajedno, da se, da se, da se raste zajedno i dva puta sam upitao Timmermansa kako on gleda na to. Ako sada imamo 315 milijardi eura, hoće on moći zajamčiti da on imati stotine milijarde eura kako bi 2016. godine Breslao, um, Europsku prijestolnicu kulture, povezali željeznicom sa ostatkom Europe. Tu se radi o iznosom, izvjesnom iznosu i on mi je zatim rekao, pa ponovno mi sada postavite to, to pitanje. I ja sam rekao, da, ja vam postavljam to pitanje zato što mi niste nikad odgovorili prije. Hoću li konačno sada dobiti odgovor? Ne. Ništa nije odgovorio, a to je odlučujući projekt. Ako mi ne uspijemo Europsku predstavnicu kulture za 2016. godinu povezati sa željeznicom, baš naprotiv da e, kratko prije Božića, kratko nakon Božića donesemo potpuno suprotne odluke, onda je to doista sramota za Europsku uniju i na to on nije mogao ništa reći iz stoga je ta, kritičnost iz, izrazito opravdana. Kamo dakle idemo? Mi trebamo platiti, mi kao odmor za promet, bi trebali dati novac, ali za sve ostalo držite se po strani, to ćemo mi napraviti. To nije prihvatljivo i zato naravno postoje alternative. Reimer je predložio jednu alternativu. Ako cijeli proračun Europskog parlamenta skratimo za 1%, onda bismo to sve mogli financirati. Onda uopće ne bismo morali se dotaknuti instrumente za povezivanje Europe. Kada bi e, uklonili nekoliko postotaka iz zajedničke, e, iz, na primjer, odbora za poljoprivredu, onda bi imali isto tako, ali onda bi se drugi pobunili. Pa čak i oni koncepti koji nisu iskorišteni ti se mogu iskoristiti. Postoje mnoge alternative bez da se koristi između za Europe i mislim da je upotno se opravdano da ako komisija već nije došla na tu ideju, da je onda na nama pružiti im prijedloge, barem to smo trebali učiniti i tu se i slažemo. Na sastanku predsjednika odbora sam to i rekao. U odboru za promet se, što se toga tiče, tiče svi slažemo. Svi klubovi zastupnika kažu da to ne može tako. Mi želimo moći se odlučivati, ne želimo samo ustupiti novac i e, imate naravno pravo da ništa neće ostati u protivnom slučaju od instrumenta za povezivanje Europe i da to moramo promijeniti. Eto, sada ću predati riječ komisiji. Hvala vam.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 Želim zahvaliti izvjestitelju na brzini izrade izvješća. Imam pet napomena o proračunu, o smjernicama za ulaganja, o odboru za ulaganja, o projektima u pripremi i također ću reći nekoliko riječi o paktu za rast i stabilnost. Počet ću od proračuna. Želim ispraviti jedan nesporazum, budući da smatram da neki od vas tvrde da su zemlje članice olako donijele odluku da oduzmu sredstva iz CEFA iz obzora 2020. i da nisu spremne pridonijeti. To uopće nije istina. Imali smo pregovore u vijeću, imali smo napetu raspravu sa vijećem i određen broj zemalja članica su imale iste zadrške koje ste i vi iznijeli, no ipak zaključeno je da je najbolje rješenje upravo prijedlog komisije. Zemlje članice će izdvojiti brojna sredstva za podršku u planu ulaganja. E, one će uložiti i taj novac u investicijsku platformu putem nacionalnih banaka za promidžbu i do sada je samo pet zemalja članica priopćilo svoju namjeru, zato i ako tome pridodamo sredstva koja se izdvojila, već smo dobili 26 milijardi eura. Dakle, nemojte misliti da su zemlje članice nespremne pridonijeti, one jesu spremne i sve pripremaju svoj doprinos, rade na tome. A sada prelazim na teži dio koji, koliko mi se čini za vas odbor je i vrlo osjetljiva, to je rez Europskog instrumenta za povezivanje. Brine nas e, vaš prijedlog da se izbrišu članak 18. i 19. Trebamo zapravo zamrznuti osnovicu ispod e, gornjeg limita i zbog toga komisija e, već najavljuje koja sredstva želi smanjiti i prostor za manevar je već iskorišten i namjeravamo iskoristiti stoga 2 milijarde, ali to nije isključivo do gornje granice, ispod nje odnosno. Postoji više razloga zašto nas e, brinu prijedlozi koje razmata parlament. Dakle, ako ne predvidimo unaprijed odakle će doći sredstva, onda će godišnja rasprava o proračunu biti još kaotičnija nego što već jest. No, sa stajališta parlamenta moglo bi se reći da je ona već teška, tako da to nije prevladavajući argument. No, postoje druga dva razloga. Drugi razlog jest da nam treba predvidljivost u načinu na koji upravljamo programima. Imamo četiri ključna područja za rashoda i svake godine, iz godine u godinu, u njima postoji sve veća nesigurnost u pogledu toga koliko možemo izdvajati za ta sredstva i u razradi plana rashoda, a imamo čitav niz područja gdje su ta sredstva potrebna, počevo od istraživanja. I s obzirom na to da imamo zaostatak od 26 milijardi u plaćanjima, dakle računa koja, koji nažalost nisu uplaćeni, ako tu dodamo jedno jamstvo od 16 milijardi eura, što je potpuno neobjašnjivo i ne možemo to obrazložiti nadležnim agencijama, dakle kako ćemo to financirati, onda će e, kreditni rating Europske unije biti ugrožen znam e, dna, da moramo zaštititi EIB-ovu EIB-ov e kreditni rating od trostrukog A i želim parlament pozvati da se prisjeti činjenice da je jedna od kreditnih agencija najvećih na svijetu već smanjila kreditni rating Europske unije. Dakle, kako biste imali najviši kreditni rating, vaše obveznice bi trebale biti e, prihvatljive od sve tri agencije. Imali smo samo jedno smanjenje ratinga što je negativno utjecalo na e, financijsko tržište Europske unije. I to će učvrstiti neko od vas u mišljenju da ne možemo se igrati sa financijama i ako se parlamentu ne sviđaju takve financijska rješenja treba iznijeti alternativna rješenja i da ne smijemo se otvarati sa većem riziku. Kada je riječ o pitanju proračuna želim naglasiti da NATO činjenici da izdajamo sredstva iz važnih programa do kojih drži komisija, to ne činimo s namjerom da učinimo manje, nego upravo suprotno, odnosno da učinimo više u dotičnim sektorima ako oduzimamo e, sredstva iz e, bespovratnih sredstava, onda uzimamo sredstva iz područja gdje imamo e, trostruku polugu, a ako to pretočimo u područje gdje imamo polugu, od 1 naprema 15, onda to osigurava da ćemo imati i više prostora za izgradnju prometne infrastrukture nego što je bilo početno planirano. Kada je riječ o smjernicama za ulaganja, nama je doista stalo do toga da ovaj instrument bude lak za korištenje, da bude fleksibilan. Prečesto svjedočimo krasnim instrumentima koji guši složenost propisa. Recimo uzmimo projektne obveznice a to je instrument e, čije funkcioniranje nije drugačije od onoga koje je predviđeno u ovom slučaju. Danas imamo krasne projekte u Portugalu koje ne možemo financirati zato jer je jedan od preduvjeta da taj projekt bude transnacionalan. Dakle, želimo izbjeći iste probleme, želimo smjernice za ulaganja koje su dovoljno fleksibilne kako bi nam omogućile da e, ih iskoristimo za poticanje ulaganja koja su poželjna. I zbog toga ne želimo zemljopisnu raspodjelu, niti želimo sektorsku raspodjelu, želimo potpunu fleksibilnost. Istovremeno, svi se slažemo da ne bi trebalo biti pretjerane izloženosti s obzirom na određene čimbenike ili na određena zemljopisna područja i to treba jasno ugraditi u smjernice za ulaganje i to je čvrsta namjera komisije. Treće, odbor za investicije ili ulaganja. To je kamen temeljac ovog prijedloga. Moram vas podsjetiti da ovdje ne razgovaramo o novoj verziji strukturnih fondova ili nov program za bespovratna sredstva. Namjera Junkerovog plana nije umnožiti javna ulaganja. Namjera Junkerovog plana je koristiti što manje javnih sredstava kako bi se privuklo što više privatnih sredstava za financiranje ulaganja. Zato trebamo biti potpuno sigurni da će investicije birati neovisni tržišni stručnjaci i da se taj proces ne politizira. Ako to budemo učinili, onda ćemo zahočiti sami sebe i naravno da ćemo imati zanimljivu raspravu o tome kako to ustrojiti, ali ono što je sigurno jest eh, da će investitori oklijevati zato jer oni racionalno biraju projekte. 80% sredstava za planove za Junkerov plan treba doći iz privatnog sektora, a jedino kako možemo osigurati ta sredstva jest da se osiguramo od bilo kakvih uplitanja. Dakle, ne smatramo da bi parlament trebao sudjelovati u radu odbora za ulaganje kao niti Europska investicijska banka, niti komisija. Odbor za ulaganja treba na tehnički i stručan način e, provoditi smjernice koje će se donijeti u skladu sa načelima koje će odrediti su zakonodavci u uredbi. I četvrta napomena o projektima u pripremi jer vidim da tu postoji nesporazum u nacrtu izvješća i e, tu ispričavam izvjestitelja zato jer e, to većinu ljudi buni i zapravo projekti u pripremi nemaju nikakve veze sa Junkerovim planom, odnosno sa FCM. Ne znači da ako je projekt u pripremi da će ga se financirati iz EFSI-a ili da će ga financirati investicijska banka. Namjera te datoteke je imati transparentnu web stranicu investicijskih mogućnosti i prilika u Europi gdje će se nalaziti projekti određenih razmjera koji su u skladu sa našim politikama i to će zapravo se upisivati na inicijativu samih promotora planova. Dakle, želi se postaviti na transparentan način e, mogućnosti investicija za koje nisu potrebna nikakva javna sredstva. Želimo imati taj inovativan instrument, e, taj inovativan pristup, za to nema presedana u svijetu. I to je posebice važno za male zemlje članice za one koje zapravo nisu u vidiku, na obzoru ulagača. Naravno da su Francuska i Njemačka zemlje privlačne ulagačima, ali ako živite e, na jugu Europe ili u baltičkim državama, teško je ulagačima doći do podataka o mogućnostima za ulaganja, a u ovom slučaju oni će tome moći pristupiti na vrlo jednostavan način na jednom mjestu no, nitko ne treba raspravljati o tome što će biti u toj datoteci i što neće biti. Sve što ono što se podnese e, za tu datoteku i za uvršivanje u nju bit će uključeno u nju bez e, ikakvih e, zadrški. I posebna napomena, posljedna napomena o paktu za rast i zapošljavanje. Vidimo da su izneseni prijedlozi o tome kako tome treba pristupiti. E, sjećam e, se da, budući da je komisija čuvar ugovora, da pravna osnova ne dopušta izmjene i dopune pakta o rastu i stabilnosti. Imamo tu odredbe koje se odnose na razna područja, ali iznad toga pakt za rast i stabilnost je uredba vijeća. A uredba je vijeća zato jer je ugovor tako osmišljen, dakle shvatit ćete da se blago izrazim, da bi bilo vrlo teško da parlament nastoji izmijeniti uredbu vijeća putem jednog teksta koji će se usvojiti s odlučivanjem, zato jer tu ne postoji pravna osnova. To ne znači da ne možete iznositi te prijedloge, ali taj prijedlog treba ugraditi u jednu rezoluciju što bi bio odgovarajući instrument da bi se to učinilo. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala lijepo, sljedeći govornik je Dominik Ike. Hvala gospodine predsjedavajući, ja ću nastojati izložiti ovo što imam kratko. Dakle, ukratko postoje dva paketa u izvješću. Jedan se tiče regulacije mehanizma, a drugi se tiče izvora sredstava za fond za jamstva. Što se tiče samog mehanizma, čuli smo da postoje dva stajališta. Jedno je stajalište koje brani komisija, a drugo je stajalište koje brane zeleni ili socijalisti. Dakle, radi se o tome da ne treba stvari činiti kompliciranijima, nego naprotiv jednostavnijima i da ne treba previše intervenirati u sustav, jer ako želimo uloviti ulagače, moramo biti tihi. To je kao u lovu. Mi radimo očito preveliku buku. Prema tome, ako želimo doći do privatnih kapitalista, moramo, ne smijemo imati propise koji će biti preinvazivni. Dakle, trebamo se podsjetiti naših legitimnih potreba, ali istovremeno ne raditi na tome da kompliciramo sustav. Tu treba pronaći pravu mjeru. Na tome radim sines. Drugi problem je problem sredstava, jer to je uvijek najsporniji, najspornije kod razgovora. E, dakle, mi smo rekli da nećemo prihvatiti članke 18 i 19 e, ne, nećemo dopustiti da nam isprazne džepove i ne samo džepove nego i glavu jer e, ovo sve je zapravo plod dugogodišnjeg rada i to je nešto što je već operativno za razliku od dugoročnih ulaganja. Prema tome komisija to mora shvatiti. S druge strane, čuo sam da neki predlažu da se ide dalje od onoga što su predložili izvjestitelji. Ja sam spreman o tome razgovarati, da vidimo ima li nekih konkretnih prepreka tome da se ide i korak dalje. Ja sam e, saslušao predstavnika komisije sa mnogo interesa i bilo mi je veliko zadovoljstvo čuti mišljenje e, predstavnika komisije i moram odmah e, reći da mi nismo niti razmišljali o prijedlogu projekata o nekom, nekim drugim e, prijedlozima projekata, a onda opet to nema nikakve veze sa Europskim fondom za strateška ulaganja. To je ono što ste rekli, ako to nema nikakve veze s tim fondom, ne vidim što radi tu. Žao mi je, ali mislim da biste trebali pronaći bolje objašnjenje, jer članci 18 i 19 koji su proračunski članci nemaju nikakve veze sa ovim fondom iako je se radi o tome odakle će doći sredstva za fond za jamstvo. Čuo sam i ono što ste rekli o paktu o stabilnosti, možda o tome trebamo porazgovarati među sobom. Međutim, ne možemo kažnjavati u ovakvom instrumentu one zemlje koje se nalaze u težem položaju. Dakle, to je kao da ne date novac onima kojima najviše treba, a opet dakle oduzeti novac onima koji umiru od gladi. Mislim da bismo trebali imati malo uravnoteženiji pristup. Ja shvaćam isto tako zabrinutost koju je iskazala komisija vezano uz stabilnost Europske investicijske banke, njezin rating i e, sam e, jednostavnost mehanizma. Što se tiče proračuna i to sam i taj sam tu sam raspravu također pažljivo prativo i drago mi je da nemate nikakav argument. Ja sam očekivao da ćete nas e, moći uvjeriti, međutim što se mene tiče to nije slučaj. Vi kažete da je najbolje stajalište one ono koje ima komisija i tu je kraj rasprave. Međutim, a vi kažete da neće biti prikladno ako se, e, ako se radi drugačije od vašega prijedloga jer bi to moglo dovesti do kaosa. Ja moram reći, s obzirom da sam sudjelovala na trijalozima o proračunu, da je to uvijek kaotično i da ako se tu pojavi još jedna dodatna tema o, gdje će se razgovarati o dodatnih milijardu, milijardu i po obveza u prvoj godini, mislim da to nije neka velika razlika da slažem se da će biti malo teže tu temu uvesti svake godine kod razgovora o proračunu, ali to ne utječe na vjerodostojnost fonda. Htio bih skrenuti pozornost kolega i komisije e, na činjenicu da će se reći ne možete ugroziti e, vjerodostojnost mehanizma jer je vaš fond fond za jamstva. Ali međutim ovaj e, fond ima jamstvo budući da se oslanja na ova dva fonda. Nažalost. Htio bih podsjetiti sve kolege da je stalište izvjestitelja da postoje neraspoređena sredstva u proračunu, možemo to tako reći. Mi e, predlažemo da se ona prioritetno rasporede. E, ispričavam se, ali mislim da je bolje da se iskoriste neraspoređena sredstva. Vi kažete da ima 26 milijardi eura nepodmirenih računa, u, to je bio iznosu u prošlom proračunu, ali to raste iz godine u godinu, a usprkos tome značajna sredstva se vraća državama članicama svake godine, premda oni ne, ne uplaćuju ono koliko, oni koliko, koliko bi trebala. Dakle, činjenica je, rečeno je već da se da nas brine e, razina nepodmirenih dugova, ali isto tako i na stotine milijardi eura se vraća državama članicama svake godine. Dakle, nemojte reći da, je, da su e, ti dugovi argument da se ne posegne za neraspoređenim sredstvima, jer to inače znači da se ta sredstva vraćaju u džepove država članica. Isto tako je bilo čak e, skandaloznih situacija u kojima su države članice zadržale jedan dio, a pritom nisu platile ono što su trebale u proračun. Da, mislim da je to neprihvatljivo. Ne možemo razgovarati ozbiljno o proračunu na taj način. E, ne možemo na, na korektan način pristupiti e, raspolaganju sredstvima. Vi kažete da će se više učiniti kroz ovaj mehanizam e, za promet nego kroz financijske instrumente. Ja sam imao tu zadovoljstvo, to zadovoljstvo da sam e, nazočio e, na trialogu o CEF-u. Države članice nisu htjele da se govori o financijskim instrumentima. Dakle, ovaj instrument koji bi trebao imati veliki multiplikatorski efekt, e, što bi trebalo doći do iznosa od 315 milijardi eura, to se sada čini još sumnjivim budući da je to dolazi iz njihovih džepova za politiku koju nikada nisu branili. da je riječ o jednom političkom projektu čiji je nositelj predsjednik komisije, mislim da ne treba odustati od svega onoga što je komisija ranije zagovarala, to je da se sredstva koriste na najbolji mogući način, da se koriste neki mehanizmi da se koriste subvencije i zajmovi i financijski instrumenti jer sad dolazimo u jednu potpuno oprečnu dijalektiku. Ja e, preporučam komisiji da razmotri svoje interne odluke koje su bile moralno prihvatljive, a isto tako i proračunski su bile e, vrlo e, vrlo stroge. Dakle, ako se zadrže sredstva e, za koja će ići za fond za jamstva, vi ste e, rekli da dolazi do nekih promjena Uh, u Europskoj uniji zbog promjena unutar vijeća, a ne zbog argumenata koje iznosi parlament. Evo, to je ono što sam htio reći predstavniku komisije. Argumenti koje ste iznijeli ovdje i o kojima će biti riječi tijekom trijaloga neće biti uvjerljivi za zastupnike i mislim da nam je u interesu da dođemo do zajedničkog stajališta ako želimo nešto postići napredak vezano za ovaj instrument. Hvala. Sada Ayala Sender. Gracias, presidente. Sí, bueno, yo en primer lugar querría, desde luego, eh, confirmar lo que acaba de decir mi colega, el señor Rique. Hvala, gospodine predsjedatelju. Želim se nadovezati na ono što su rekli prethodni kolege. Europski proračun mora biti vjerodostajan, mora pružiti ova jamstva. i moramo ostati na kraju ovim igricama zemalja članica kako bi se došlo do sredstava koje se odbijaju svake godine, iz godine u godinu za dospjela plaćanja. No, želim razjasniti kolegama neke važna pitanja. Kada je riječ o projektima, kako bismo provjerili sudjeluju li lokalne vlasti u tome. Evo, to sam rekla i u raspravi o ESI-u. Tu vas želim umiriti. Želim umiriti sve kolege koji možda nisu pratili čitav postupak donošenja CEFA, zato jer u stavku 5a jasno stoji da projekti koji će se financirati iz Junckerovog plana i koji će biti povezani sa uredbom OCF-u će uzeti sve aspekte u obzir, dakle i male prekogranične infrastrukture. Ja isto također sam zainteresirana za to, zato jer u mojoj regiji postoje brojne takve infrastrukture i zahvaljujem e, kolegama na svim doprinosama. Kolegice Deline, brinite se jer ako usvojimo stavak 5a u ovakvom obliku, se ovim tekstom odražava čitava rasprava, dakle prekogranične transnacionalne mreže, sve mogućnosti da se izađe iz tog okvira će se uzeti u obzira, naravno uz poštivanje europskih vrijednosti i načela i budućeg prostora slobodnog kretanja. Nije riječ samo o subvencijama, tu imate pravo. U instrumentu povezivanja Europe postoje i drugi instrumenti, dakle ne izmišljamo toplu vodu. Predlaže se nešto što već postoji, a to su projektne obveznice i mm, zemlje članice nisu htjele baš to prihvatiti, tako da smo morali vršiti pritisak na njih kako bi u barem određenom postotku prihvatile to kako bi se pokrenulo privatna ulaganja uz naravno javna ulaganja. Zatim, gospodin Peter inzistira na tome da se krene dalje. Dakle, uz mogućnost proširenja proračuna, dakle, u krajnjem slučaju mogli bismo se vratiti na 1A, ali ja se u svakom slučaju protivim stvaranju daljnjih sukoba i nesporazuma uz um, vršenje pritiska da se usvoji 1B. Naročito u ovom trenutku. Zato je već vijeće reklo da ne želi uložiti ni centa i sama je gospođa Merkel rekla u redu, ali ne za zajedničke fondove, zajednička sredstva. Dakle, pomislimo to na poljoprivrednike. Primjerice, španjolski poljoprivrednici se još moraju nositi sa ruskim embargom ili kada je riječ o koheziji, nakon što su nas, nam dali 10.000 milijuna za e, instrument za povezivanje Europe. Dakle, kako bi zemlje koje nisu u postupku kohezije mogle u tome sudjelovati, E, sada im želimo ponovno zagrabiti u džepove. Pa gospodine Piper, e, u redu su to su dobre namjere, no želite li stvoriti daljnju zabunu kako biste potkopali Junkerov plan? Dakle, htjela bih e, ako želite jedan b da objasnite poljoprivrednicima da je to potrebno i također objasnite zemljama u koheziji koje su vaše susjedne zemlje odakle će se oduzeti ta sredstva zato jer kolega e, su izvjestitelji ja i kolege iz odbora za proračun e, su prepoznali neke stavke iz proračuna koje možemo tu skrenuti, a da ne ugrozimo druge. I kada je riječ o našim prioritetima, dakle i CEF-u i obzoru 2020. godine, moći ćemo doći do sredstava na drugi način. Gospodin Angel, ako se tako njegovo prezime izgovara, Evo, njemu moram e, reći da nemamo običaj razgovarati s komisijom o e, financijskim uslugama, naročito sa glavnom upravom za promet. Vi ste rekli da se postavlja problem transnacionalnih dimenzija projektnih obveznica. Ne, one mogu biti samo nacionalne. Evo primjera, projekt Castro koji nije prometni projekt na sreći jer inače bi bila očajna je projekt samo jedne zemlje no, budući da je trebao biti transnacionalan, e, privatnim sredstvima nije uspio. Dakle, sve ono što ste vi naveli nije dovoljno kako bi nas uvjerilo da će sve funkcionirati. Kada je riječ o računima, kao što je rekao kolega Rike, moramo nešto učiniti. Mislim da SAD sa svim e, problemima koji imaju, tu mislim e, na obamine probleme sa proračunom, svejedno uživaju veliko povjerenje i ako investitori žele, tu će prepoznati projekte, a mi nudimo upravo veću fleksibilnost kako bismo podarili uvjerljivost europskom proračunu i kako bismo izvojili najbolja moguća jamstva, a pri tome ne želimo pretakati sredstva iz šupljeg u prazno. Postoji Junkerov plan e, koji postoji za infrastrukture, ne treba nam drugi plan. Tu imamo sef, imamo mm, prioritete, projekte, imamo subvencije za javna, privatna sredstva, sve je to već potvrđeno, sve su to usvojile zemlje članice, regije, industrija, vijeće, svi, to postoji. Dakle, nemojte nam uništiti taj instrument koji smo uspjeli izraditi uz mnogo truda. Neka komisija pomogne vijeću, naravno uz izvršavanje vlastitih dužnosti. Dakle, dopustite nam, omogućite nam da postignemo dogovor da se Junkerovim planom podupru infrastrukture i rast u Europi. Mislim da bismo mogli tu ponuditi razna rješenja i da biste vi nam trebali pomoći umjesto da nam e, prosljeđujete nove dopise koji nam ne pomažu, kao da ste lobist. Mi moramo postići sporazum sa vijećem, e, uzimajući u obzir da se od 28 zemalja članica sada upisalo samo pet. Moja zemlja Španjolska ne može uložiti niti centa, a da se ne oglasi zvona na uzbunu pakta o stabilnosti. Moskovisijevo priopćenje, ne znam da li ste se složili s time, je li to priopćenje cijele komisije, pa mislim da biste trebali pomoći zemljama članicama da budu odlučni u djelovanju i podupiranju Junckerovog plana, upravo uz pomoć takvih poticaja. Hvala. So, eine erste Prüfung von Änderungsanträgen Evo, dakle, prva promjena amandmana održi se 26. ožujka, ali samo sa engleskim prijevodom. Zatim ćemo imati drugu promjenu amandmana sa pismenim prijevodom svih amandmana. To će biti 13. travnja prije glasovanja. Dakle, prije glasovanja ćemo imati prijevode svih amandmana. Engleski prijevod će biti dostupan na internetu 25. ožujka. Rok za podnošenje amandmana za obje, oba mišljenja je 19. ožujak 2015. godine u 12 sati. Radi se na posljedku 315 milijardi eura možemo da skratiti malo vrijeme. Takav velik projekt u toliko kratkom vremenu nisam nikad doživio u svojih 11 godina iskustva u Europskom parlamentu. To je premijera. Kod 315 milijardi eura neke stvari nisu bitne. Ja se pitam, e, ja pitam komisiju zašto se toliko žurimo u biti bismo prvo trebali pobliže pogledati tih 315 milijardi, uzeti si koji tjedan ili koji mjesec više već da samo to ovako odradimo. Glavno da se to može objaviti u lipnju bez obzira što unutra stoji. Hoćemo li s time se boriti protiv nezaposlenosti, protiv klimatskih promjena ili ćemo povezati inkluziju Europske unije? Svejedno, dakle, ali eto, ja sam vrlo skromno sada prikazao sve ove datume. Hvala. E Glasovanje u odboru za promet 14. travnja, a glasovanje na plenarnoj sjednici u drugom tjednu u lipnju ove godine. Gut. Dann kämen wir zur Berichterstattung zu u redu, onda ćemo prijeći na izvještavanje o trijalozima, o četvrtom paketu željeznicama, to je dio koji je zatvoren za javnost i stoga bih se molio sve one koji nemaju pravo službe na tom sastanku da napuste dvoranu. Svi zastupnici naravno smiju ostati.